koji su prisutni i na početku želim započeti sa usvajanjem dnevnog reda. Nije bilo nikakvih zahtjeva za ispravkama dnevnog reda. Želim vas samo izvijestiti da ću ja kasnije dati svoja priopćenja s obzirom da imamo vrlo malo vremena za prvu točku dnevnog reda. Dakle, sada ćemo krenuti sa sastankom. i ovdje nam je i predsjednik Komisijske radne skupine za strateška pitanja vezano uz britanski referendum, Jonathan Fall. Želim vas izvijestiti također da smatram ovaj dnevni red usvojenim. Bila je jedna mala ispravka, s obzirom da nije bilo nikakvih drugih zahtjeva u tom smislu. Treća i četvrta točka će doći na dnevni red kasnije što se tiče usvajanja zapisnika sastanka sa 28.9. i iz 10. mjeseca. Taj zapisnik je dostupan i e, mi ćemo e, smatrati zapisnike usvojenima ukoliko ne bude prigovora do kraja sastanka. Želim vas također izvijestiti da se ovaj sastanak prenosi putem interneta i sada prelazim na šestu točku dnevnog reda, a to je pregovaranje o ustavnom odnosu između Velike Britanije i Europske unije. Ovo je vrlo ozbiljan naslov i zamolit ću Jonathana Hola koji je e, na čelu te radne skupine za britanski referendum o članstvu Europskoj uniji da uzme riječ. Nakon toga ćemo imati pitanje i odgovore. Izvolite. Hvala i vama. Dobro jutro svima. Želim svima sretnu novu godinu. Kao što vam je poznato, britanski premijer je u pismu upućenom e, predsjedniku Europskog vijeća Donaldu Tusku naveo četiri kategorije pitanja a, koja bi želio raspraviti. To je e, upućeno 10. studenog. Od tada se vode intenzivni razgovori, neki su formalni, neki neformalni. Uglavnom se to odvija u Briselu, međutim e, isto tako i e, britanski diplomati razgovaraju sa svojim e, sugovornicima drugdje u Europi. E, u prosincu je održan sastanak Europskog vijeća. 18. i 19. veljače bit će održan još jedan sastanak Europskog vijeća. Na sljedećem e, sastanku moglo bi se razgovarati i moglo bi se donijeti neke važne odluke. To je već na dnevnom redu i već se vode intenzivni razgovori, bit će još sastanaka u međuvremenu do tada. Naravno, e, cilj je vidjeti na koji način Evropska unija može odgovoriti na pismo Davida Camerona. Kao što znate, u Velikoj Britaniji se sada donose zakoni e, koji će omogućiti održavanje referenduma. E, dakle, tu se nalaze i neki detalji u zakonodavstvu. E, referendum se mora održati do kraja 2017. No, moguće je da se održi ranije. Naravno, to, tu odluku će donijeti sami Britanci. Vjerujem da pratite kampanju u medijima. Dakle, mislim da se kampanja sada zahuktava, a vjerujem da će i službenije početi nakon e, završetka pregovora i nakon što se službeno odredi datum održavanja referenduma. E, komisija ima sljedeće stajalište, mi želimo pomoći u ovom procesu, mi blisko surađujemo sa kolegama iz tajništva u vijeću, isto tako ćemo se truditi da e, vas informiramo koliko god to bude moguće, tako da institucije Europske unije mogu zajedno surađivati i da se to na taj način i percipira. E, mi isto tako imamo ulogu u izradi rješenja za e, istaknute probleme, te surađujemo sa preostalih 27 država članica, a e, cilj je da se i njihovi interesi uzmu u obzir, dakle u tekstu koji će predložiti Europsko vijeće. Europsko vijeće će odluku donijeti konsenzusom. Dakle, pred nama je jedan važan sastanak E, ako se sada vratimo na Naime, na sastanku Europskog vijeća bit će potrebni neki materijali, tako da će negdje početkom veljače morati biti predočeni određeni dokumenti. I mislim da će se tada pokrenuti rasprava u javnosti u svim državama članicama. Evo, dakle, to je trenutna situacija. Komisija želi pomoći u ovom procesu. Komisija ima i ulogu kao čuvarica ugovora i mora se pobrinuti da se zadrži integritet europskog pravnog sustava. E, pretpostavljam da će mi netko postaviti pitanje kako će izgledati formalno odluka Dakle, sama forma će slijediti sadržaj, postoji niz mogućnosti od e, naprosto izjave Europskog vijeća gdje se mogu spominjati različite aktivnosti. To može biti relevantno za ovaj dom, ali to će opet ovisiti o tome što treba učiniti. E, zatim će se povesti rasprava o izmjenama ugovora, to je sigurno. Neki smatraju da bi bilo bolje da se ta pitanja riješe bez izmjena ugovora, ako to bude moguće. Dakle, to su sve stvari o kojima će se raspravljati na sastanku Europskog vijeća i ja se nadam i mi u komisiji se nadamo da će ovaj sastanak Europskog vijeća donijeti neke odluke. Hvala, imam već 11 e, kolega koji se javljaju za riječ. Molim vas da budete sažeti jer e, imamo e, vremena samo do 11 sati za ovu temu. Najprije ću dati riječ Paul Rangeru ako je ovdje. A onda George Shoplin. Hvala. Hvala lijepo, pozdravljam gospodina Fola. Veliko mi je zadovoljstvo što nas ponovno vidim ovdje. E, imam jedno pitanje, e, možda je to i najvažnije pitanje iz moje perspektive, to je očuvanje četiriju sloboda. E, vi ste rekli da ćete raditi na izradi rješenja. Nadam se da to ima središnju ulogu. Dakle, Ujedinjena kraljevina bi trebala prepoznati činjenicu da su te slobode nepovredive, može doći do određenih prilagodbi, ali ne smije se dovoditi u pitanje te četiri slobode. Da, slažem se s vama. Mercedes Breso, vrlo kratko, izvolite. Hvala vam. Sa zadovoljstvom sam dakle primila na znanje ovaj vaš prvi odgovor kada je riječ o pitanju četiri slobode. Ako sam dobro e, razumjela iz vašeg dosta brzog izlaganja, Britanska vlada je dakle naklonjena jednoj vrsti izjave koja bi sadržavala zahtjev zakonodavnih e, promjena, a dakle ne izmjenu osnivačkih ugovora. Jasno je da je ovdje jako važno pitanje vremena na raspolaganju. E, dakle, bi li po vama bio dovoljan politički dogovor, dakle uz stvaranje jedne izjave, dakle to je moja prva hipoteza, kojoj bi se mogao dodati aneks kojim se zalažemo dakle, za pokretanje e, zakonodavne inicijative za izmjenu ugovora. To kako bi bolje razumjela stvari. Zato što ukoliko govorimo isključivo o izmjeni ugovora, da bi se to onda dakako moglo dogoditi tek nakon održavanja referenduma i tu ne bi bilo jamstava niti za jednu stranu, kao ni za ostatak Europe. Znate da izmjena ugovora može dovesti do izmjena željenog rezultata i dakle tu ne bi bilo nikakvog jamstva za Engleze koji ne bi znali hoće li doći do tih izmjena ili ne. Dakle, po vama je li tendencija da se nađe rješenje unutar postojećeg okvira koje daju ugovori i ja radim sa kolegom Brokom na ovim pitanjima. Mislim da se mnogo toga može učiniti na osnovu postojećih e, ugovora mislim da bi to bilo razumno rješenje za sve koje bi omogućilo da se dakle, pronaču, pronađu rješenja u sklopu dakle, zaštite četiri slobode. To bi bilo razumno rješenje za sve. Thank you. Uh, if I... Hvala. Ako sam dobro shvatio početak vašeg pitanja, vi ste pitali što bi preferirala vlada Ujedinjene kraljevine? Ne znam, nije na meni da to kažem. Ono što znamo je da je premijer kazao da želi pravno obvezujuća rješenja koja se neće moći mijenjati, koja su irreverzibilna. Ako pogledamo moguće instrumente, dakle od nekakve izjave do odluka u okviru postojećih ugovora do e, krajnje opcije, a to su izmjene ugovora, onda se tu postavlja pitanje vremenskih rokova i u konačnici će odluka ovisiti o tome e, što želimo postići. Mislim da postoji čitav niz mogućnosti, mogućih odgovora na ove zahtjeve Velike Britanije unutar postojećeg pravnog okvira. To se može odraditi brzo. E, mogu postati neka pitanja e, koja zahtijevaju izmjene zakonodavstva, kao što znamo za to je potrebno određeno vrijeme, a za izmjene ugovora je e, u svakom slučaju potrebno dosta vremena kako ovdje u institucijama Europske unije, a zatim i na razini država članica e, sukladno njihovim ustavnim pravilima i tradiciji. Sve će ovisiti o tome što se želi postići. E, dakle, trenutno ne mogu reći e, kako će to izgledati jer ne znam kakvu će odluku donijeti Europsko vijeće. Tek nakon što oni donesu odluku možemo odlučiti o provedbi. To je pravno pitanje, ali da kako da ima i vrlo značajne političke implikacije. Ono što nam je poznato, a jesmo to već imali ranije, jest da odluka šefova država i vlada u Europskom vijeću već postoji, dakle već postoji e, dogovor i nadam se da će polazišna točka biti ta da će šefovi države vlada donijeti određene odluke, da će postići dogovor i da će se to onda e, provesti na odgovarajući način, ovisno o samom sadržaju odluke. Hvala, Majte. Hvala lijepa. Mi smo da kako svjesni da nam e, ne možete dati sve informacije, da nam možete reći samo neke opće stvari. Vi ste se dotaknuli pitanja četiri slobode, a vezano uz procese u vijeću, e, dakle oni imaju određena ograničenja koja moraju poštivati, međutim e, moramo pogledati i kakve su brojke i a pogotovo ako želimo zaštititi prava naših sugrađana koji e, su na radu u Velikoj Britaniji. E, postoji velik broj e, državljana Europske unije, odnosno državljana Ujedinjene kraljevine koji rade u Europskoj uniji i obrnuto. Imate li bilo kakve podatke o tome kako bi se ova odluka mogla odraziti na njih? Na taj način bismo mogli im steći uvid u to kako će se situacija odraziti na njih. Oni koji smatraju da bi ljudima koji traže e, zaposlenje u Velikoj Britaniji trebalo oduzeti to pravo, e, moraju znati dakle do kakvih će promjena doći i za to su nam u osnovi potrebni neki podaci. Ako dođe do promjena, do, je, do zakonskih izmjena moramo imati kao prvo na podatke. imate li vi takve statističke podatke? Da, mi raspolažemo velikom količinom podataka koji se odnose na e, na to koliko državljana e, ostalih e, zemalja članica živi radi u Velikoj Britaniji i obrnuto koliko naših državljana živi radi u drugim državama članicama. Ja ću vam rado predočiti e, podatke koje imamo. Što se tiče učinka odluke na te ljude, dakle kako će se to na njih odraziti, na, to će da kako ovisiti o tome kako će odluka biti donesena, mi ćemo to svakako razmotriti na odgovarajući način. Da odgovorim na pitanje gospodina Šoflana, da, četiri slobode jesu uistinu četiri temeljne slobode. Mi, ali isto tako mislim da bi i Britanci e, bili skloni tome da ih e, ozbiljno shvate. E, dakle, temeljne slobode nisu bezuvjetne što se tiče odredbi ugovora i sekundarnog zakonodavstva. Tu postoji čitav niz pravila koja određuju i definiraju okolnosti u kojima osobe i radnici, ali isto tako roba, kapital i usluge mogu e, koristiti taj sustav, odnosno mogu se slobodno kretati. Prema tome mi vrlo ozbiljno razmatramo e, postojeći pravni okvir i da kako osnovno pitanje koje će odrediti daljnje promjene bit će sadrži li ovaj postojeći okvir dovoljnu fleksibilnost, je li on dovoljno fleksibilan da bi se mogao dati odgovor na postavljena pitanja da kako mi želimo zadržati osnovna načela e, slobodnog e, jedinstvenog tržišta, to je da na njemu postoje četiri slobode koje su nedodirljive. Hvala, gospodin Šmit. Hvala lijepa. E, ja se želim dotočiti na jedan od četiri stupa koji ste spomenuli. Naime, vi ste spomenuli ulogu država članica. Ako sam dobro shvatio, jedan, jedan od prijedloga Ujedinjene kraljevine jeste da se e, narančasti i e, žuti postupak pretvori u crveni postupak. Dakle, kako vi na to gledate? Da li bi se nacionalni parlamenti mogli dodatno uključiti u zakonodavni postupak? Da, puno se rasprava vodilo po tom pitanju i znamo da tijekom godina su uspostavljeni mnogi i različiti mehanizmi kako bi se uključili nacionalni parlamenti u proces odlučivanja Europske unije, odnosno procesu odlučivanja, a bez da se pritom utječe na ulogu parlamenta i vijeća kao legislativnih tijela Europske unije. Postoje trenutno neke ideje o kojoj se raspravlja o tome kako bi se mogao poboljšati sadašnji sustav, a kako bi se ojačala uloga nacionalnih parlamenta. I još jednom eh, ponavljam, dakle, to pitanje koji će instrument konačno biti upotrebljen za implementaciju sporazuma ovisit će o samom sporazuma koji još nije postignut. Mislim, ne pokušavam ništa zatajiti, jednostavno doista ne znam u ovom trenutku i to će ovisiti naravno o tome u kojoj mjeri e, će se izmjenjivati postojeći propisi. Postoje različite zamisli o tome kako bi trebao izgledati odnos između nacionalnih parlamenta i institucija Europske unije koji se trenutno razmatraju, ali kada se postigne sporazum e, o najboljem načinu da se e, krene dalje s ovim pitanjem, onda će se odlučiti dalje i o tome kako će izgledati taj instrument. Helmut Scholz, izvolite. Zahvaljujem. Ima sam ja jedno pitanje koje konkretno se odnosi na izmjenu sekundarnog prava. Znači, govorili smo o temeljnim e, pravima i e, po ponašanju e, Ujedinjene kraljevina u tom pogledu i naravno u onom pismu koje je Cameron poslao govori se o slobodi kretanja, a, to će zahtijevati izmenu ugovora. U, kojem, u kojoj mjeri će onda po, e, Ujedinjene kraljevine e, trebati mijenjati e, i u kojoj mjeri će trebati mijenjati temeljne ugovore u odnosu na drugih 28 zemalja članica. A drugo, kada go raspravljamo o Brexitu, govorimo naravno u jednom odgovarajućem vremenskom okviru i kontekstu u kakvom se već nalazimo i sada se našla jedna praznina u povjerenju građana u vlade i uzevši u obzir sadašnju situaciju, naravno, Ujedinjena kraljevina nije članica konvencija o temeljnim pravima. Znači kako onda izgleda ta rasprava u Ujedinjenoj kraljevini što se tiče povelje o temeljnim pravima. Um, o temeljnim e, pravima nije nešto o čemu se govorilo u ovim raspravama, niti e, to spominje premijerovo pismo. Mogu samo ponoviti još jednom da nisam baš sasvim siguran da uključivanje onih zabrinutosti e, ili odgovorne zabrinutosti i pitanja koje je iznio premijer eh, zahtjeva promjene ugovora. Za promjene ugovora treba vremena, jer njih treba ratificirati sve zemlje članice, ali to nije ključni temeljni razlog eh, koji stoji u eh, samoj biti analiza ovog pitanja. Pitanje je naravno što će se dogovoriti i kako će to Europska unija implementirati. Dakle, postoji tu jedan niz opcija ali postoji niz e, pitanja koja se po našem mišljenju mogu riješiti bez e, utjecaja na trenutne ugovore i za koje nije potrebna izmjena ugovora, ali to će morati vidjeti, to će ovisiti samim e, šefovima država koji će odlučiti što treba učiniti i na kraju ćemo onda zajednički odlučiti kako najbolje to učiniti. Gospodin Fabio Castaldo, izvolite. Hvala vam. Moje pitanje je istovremeno jednostavno i složeno. S obzirom na trenutnu političku situaciju u brojnim europskim zemljama, pitam se ne postoji li rizik ukoliko dođe do sporazuma koji će se potom provoditi da se stvori jedna vrsta domino efekta, odnosno da druge zemlje članice upute slične zahtjeve kako bi tražile da budu izuzete od nekih europskih obaveza, odnosno da imaju mogućnost ponovno pregovaranja vlastitog statusa. Zanima me jeste li radili analize u tom smislu, jeste li priredili neke strategije koja, kako bi komisija reagirala ukoliko bi iz Poljske, Španjolske, Italije ili bilo koje druge zemlje počele dolaziti slični zahtjevi dakle za svojevrsnom vrstom opt-outa iz ugovora, odnosno da se ponovno ispregovaraju neki zakonodavni propisi, te tražiti istovremeno jednu vrstu posebnog statusa. Hvala. Well, fundamental... Da, tu postoji jedan načelni temeljni izbor Znači radi se o tome hoće li izmjene ili izjave koje će se dati e, kao odgovor na e, pismo Bržanskog premijera biti e, usmjerene izravno u Ujedinjenoj kraljevini ili općenito. Znači, možda će i sve zemlje članice moći imati prednosti od toga ako to žele. To je pitanje dakle, za zemlje članice. mnogo od pitanja o kojima se govori u premijerovom pismu voditi će do odgovarajućih e, izjava i možda i obveza, ali koje će onda biti dostupne i drugima i u demokratskom odlučivanju. E, oni koji će odlučiti i krenuti tim putem imati će isto to pravo. A kao odgovor na vaše pitanje hoće li druge zemlje članice izaći sa svojim zahtjevima, pa ništa ih u tome ne može zaustaviti ako komisija će svakoga poslušati s dužnim poštovanjem kada izađu sa svojim zabrinutostima. Primijenit ćemo uvijek e, vladavinu prava, ugovore u sadašnjem obliku, zakonodavni okvir e, u obliku u kojem postoji. A ovo je vrlo posebna prilika, ovo je prvi puta u povijesti Unije da je zemlja članica odlučila imati referendum o ostanku ili odlasku iz Unije i mi sada odgovaramo na tu činjenicu koja se dogodila. E, David McAllister. Zahvaljujem. Ja imam e, nekoliko pitanja. Prvo, po vašem mišljenju, koliko su do sada bili teški pregovori? E, a drugo pitanje, možda odem danas kladioničarima, koliko je E, vjerojatno da ćemo u veljači postići sporazum. Well, I don't to be Pa ne bih e, želio e, ja preuzeti odgovornost za vaše kockanje i uspjehe i neuspjehe o tome, ali svakako očekivanja su da postoji mogućnost sporazuma u veljači, posebice u prosincu, su šefovi vlade i država rekli da žele riješiti ovo pitanje, ali da će se uzeti odgovarajuće vrijeme e, da to učine. Postoje još nekoliko, ostalo nam još nekoliko tjedana i još nekoliko teških pitanja koja treba razriješiti. Vraćam se na vaše e, prvo pitanje. E, naime, ja se sam ne kladim i ne bih nikada se kladio na ovo pitanje, ne bih ni vama baš to savjetovao, ali mislim e, da će rasprave biti vrlo intenzivne, ali mislim da postoji prilično velika politička volja da se ovo pitanje riješi. A odgovor na prvo pitanje koje je povezano s time svakako jest da su pregovori doista bili teški, ovo su i pravno i politički zahtjevna pitanja i u u Ujedinjenoj kraljevini, ali i u svih drugih 27 država članica, te za pravni sustav e, koji će, e, naravno, komisija zastupati i održavati. E, naravno da e, su tu uključena temeljna pitanja što je sve uža unija, što to znači, kakav je odnos između države unutar unije, kako funkcionira jedinstveno tržište u tim okolnostima, pitanje slobode kretanja radnika kao i uvjeti u e, za radnike u pojedinim zemljama članicama. To su sve važna pitanja, nimalo trivialna pitanja i postoje naravno vrlo snažna mišljenja koja su izražena sa svih strana o tome. Svakako da to nije bilo ni malo lako i konačni zaključak još nije donesen, ali ono što me ohrabruje, moram reći, je da postoji volja da se postigne sporazum i da se to učini, e, a da se pritom ne e, kao žrtva ne prinese ono sve što je dobro postignuto i izgrađeno u Europskoj uniji. Richard Hvala, ja sam htio postaviti prilično nevino pitanja o e, atmosferi ovih razgovora. Jer e, na prvi pogled, e, znači sada kad se Europska unija suočava sa izazovima gospodarske prirode, migrantskom krizom, izbjegličkom krizom, onome što se događa na našim granicama prema Ukrajini sa Sirijom, postoji niz pitanja koje treba raspraviti vječe i onda jedna zemlja članica dođe sa zahtjevima koji uključuju stvari kao što je e, preuredimo ponovno preambulu ugovora u kojoj se govori o sve uniji i pitam se nije li to dovelo do jedne određene razine iritacije, ali vi ste sami odgovorili na to i rekli ste da svi žele to konstruktivno razmotriti. Pa e, razmišljam o tome, ako se već vučemo povijesne usporedbe, vi ste rekli da je to situacija bez presedana, to me možda e, podsjeća na krizu sa preznim stolnicom e, e, iz doba generala de Gaulle kada e, Francuska nije željela primijeniti odredbu o kvalificiranom većinskom glasanju i E, šest e, mjeseci u vijeću nije bilo francuskog predstavnika i niko nije dolazio na sastanke i druge zemlje članice su zapravo mogle odabrati e, znači hoćemo li reći Francuskoj, morate primjenjivati ugovore onako kako stoje i ne popuštamo, što je moglo onda izazvati krizu takve, takvih razmjera da bi Francuska tada napustila Europsku uniju ili hoćemo razgovarati s Francuskom i pokušati pronaći neki kompromis što onda je učinjeno onim slavnim luksemburškim kompromisom koji omogućuje omogućio EU da nastavi i na kraju luksemburški kompromis na kraju bio zaboravljen i postao dijelom povijesti. Dakle, korak natrag e, kako bismo uspjeli e, postići sporazum e, u interesu nastavka funkcioniranja cjeline. Možda je to bolji e, put naprijed. Mislite li da je to mišljenje do kojeg, odnosno stajalište do kojeg su došle zemlje članice? Dakle, ne mogu ja govoriti u ime drugih zemalja članica, ali e, mislim da postoji e, jedna uvažena tradicija u Europskoj uniji da zemlja članica, bez obzira na svoju veličinu, e, usput e, koja iznese neku, neki problem da ju treba se slušati i to se svakako događa i u pravoste. Unija je sada suočena s velikim izazovima u ovom trenutku ali to ne znači da nema spremnosti za uključivanje u ozbiljne razgovore o tome, e, onome što je očigledno vrlo bitno pitanje Ujedinjene kraljevini. Dakle, ova tradicija slušanja i e, pokušanja pruženja pomoći zemlji članici svakako je živa i mislim da je to bio jedan važan faktor u raspravima i do, dosadašnjim raspravama, a i razlog zašto postoje jedan zamah koji vodi e, prema izgledima da će uskoro biti postignut sporazum. Dobro vidjet ćemo, ali da mogu potvrditi da su se vodile vrlo ozbiljne rasprave sa Velikom Britanijom, ali i u razinama uključenja i angažmana koji su pokazale sve druge države članice. Zahvaljujem, evo ja ću i sebi dopustiti da postavim pitanje. Ne bih se išla baš kladiti, ali imam osjećaj da jednostavno nemamo drugi izbor. Mislim da moramo ići na politički sporazum u veljači i nadajmo se da će to doista se i dogoditi. Također pretpostavljam da ćemo morati imati jedan paket koji će imati e, međusobne prednosti i E, koji će biti prihvaćeni od drugih e, 27 zemalja članica, parlamenta i tako dalje, znači na Europske unije. I također iz onoga svega što ste rekli danas i ranije, shvaćam e, i razumijem da interna reforma nije moguća u jedinoj kraljini, znači da to nije rješenje jer znamo Dakle, znamo koliko su važni ti zakoni, znači rješenje je za to da se socijalna prava e, riješe na razini e, Europske unije. E, mislite li da postoji potencijal da se isključi mogućnost zlouporabe brižanskog socijalnog sustava kao dio rješenja a umjesto ovog četvrogodišnjeg razdoblja koji je očigledno diskriminatorna mjera, znači Mislite li da ova sekundarna razina, europska razina, razina Europske unije bi mogla biti mjesto gdje će se naći rješenje? A moje drugo pitanje, znači jamstva koja su jako važna e, premijeru e, Cameronu, da, mm, a u odnosu na bilo koje izmjene ugovora, vi ste spominjali druga rješenja. E, znači poveznica sa međunarodnim pravom i poveznice sa međunarodnim pravom i jamstva e, UN sustav i tako dalje. Bili to se moglo iskoristiti e, kao mogućnost rješenja. Što se tiče vaše prve napomene, nije na mene da komentiram mogućnost reforme u britanskom sustavu socijalne sigurnosti, ali Mislim da moramo uzeti kao činjenicu da u samom e, temelju e, ovog e, problema stoji činjenica da se u britanski socijalni sustav nije kontributorne prirode i da sada se spajanje u ovu univerzalnu povlasticu ne uplaća od strane radnika ovisno o e, doprinosima iz rada e, u određenom e, vremenu, nego kao pravo za sebe. Znači, obzirom da britanski sustav tako funkcionira, mislim da niko ne bi sada predložio da je moguće preokrenuti to u potpunosti kako bi se e, ta stvar riješila. Naime, sustav jest takav kakav jest, on, on je onako e, u, reformi u Velikoj Britaniji, u Jedinoj Kraljevini u, u ovom trenutku teče reforma socijalnog sustava, ali premijer je e, spomenuo e, da je možda učinak tog sustava bio da on potiče na slobodu kretanja radnika i upravo je to odnosno građana i upravo je to u temelju ove rasprave. Što se tiče zlouporaba e, sustava socijalne skrbi, niko to ne želi. E, pravni sustav Europske unije, pravni sustavi svih zemalja članica e, sadrže cijeli niz mjera koje se mogu i moraju upotrijebiti kako bi se spriječila zlouporaba sustava. Sustav se mora koristiti na fair način, svi to tako žele. Niko ne želi da se njihov sustav zlorabi, niti da se on zlorabi. Nije to lako, znači, otkriti i kazniti zlouporabu, ali to je ono što treba činiti. Ali nije samo to pitanje. Postoje naravno spominjanje i zlouporabe u pitanju e, u pismu premijera, nego, ali radi se ovdje o radu. Oni to rade i plaćaju poreze i imaju pravo na e, beneficije uz rad. Znači ovdje se radi o <clears throat> nečemu što se nastavlja na danski presedan i nešto drugačiji irski presedan. Znači, dobro, ovo je možda tehnika, dobro, ne izravno ići na presedan ovdje, ali to je već tehnika koja postoji i koja nam je na raspolaganju. Znači, odlika šefa vlada i država u Europskom vijeću može tvoriti sporazum između e, šefa države vlade u međunarodnom pravu i legitimno se smatrati i opisati kao pravno obvezujućim. Naravno, postoji sudska praksa Europskog suda gdje e, mnogi e, su izgubili pravo zbog zlouporabe, ali e, postoji tu prostor. Sili Kaufman. Hvala. Upravo ste i rekli ste da se radi o vrlo kompliciranom političkom i pravnom pitanju i doista možemo se samo nadati u smislu Europske unije i Velike e, Britanije da će se do kraja veljače pronaći rješenje, ali svejedno želim reći sljedeće. Doista sam zabrinuta i to ne samo zbog e, pitanja mogućeg domino učinka, nego neovisno o tome hoće li se pronaći rješenje koje će u prvom redu biti posebno rješenje za Veliku Britaniju ili će to biti rješenje koje će se odnositi i na neki pozitivan način na ostalih 27 država članica, ali ide se na referendum u Velikoj Britaniji gdje sva ova pitanja kojima se mi sada bavimo više neće imati nikakvu ulogu. Znači, to je po mojem gledištu najveći problem kod britanskog referenduma. Da sve ono što se sada ispregovara kasnije u kampanju uopće neće igrati bilo kakvu ulogu i znamo da su referendumi, imaju svoju vlastitu političku dinamiku i vidjeli smo i druge referendume gdje se radilo o europskim pitanjima, gdje smo vidjeli takvu dinamiku. Znači, pitanje je kako se zapravo može spriječiti da sada e, napravimo čitav niz ustupaka Ujedinjenoj kraljevini, a onda mi svi tamo stojimo <laughs> po strani E, nas 27, jer ovo pitanje pregovora uopće neće biti uzeto u obzir i neće igrati nikakvu ulogu u jedinoj kraljevini. To me pitanje doista muči, ne znam imate li vi odgovor na to, ali mislim da ovdje ulazimo u potpuno nepoznato područje gdje će na kraju posljednju riječ, riječ imati Ujedinjena kraljevina bez obzira učinili mi nešto ili ne. Nažalost, mislim e, da ne mogu sada ovdje spekulirati o tome kako će se voditi kampanja, niti koja će biti glavna pitanja, a još manje o e, rezultatima. To će biti pitanje za političke stranke, organizacije koje će biti uključene u kampanju i tako dalje u Jedinoj Kraljevini. Premijer je ova pitanje utvrdio kao važna pitanja i mogu samo reći da to doista smatramo ozbiljnom stvari, ozbiljno to razmatramo i e, Europa želi, ostatak Europe želi odgovoriti na te zabrinutosti i razmotriti ih, a referendum je britansko pitanje, pitanje britanskih građana. Hvala, Enrique Guerrero. Hvala vam. Nakon svih ovih e, javljanja za riječ vidim da, su, da se podrobno razgovaralo o brojnim aspektima. Ja bih se htio pozabaviti jednim pitanjem o kojem se, mislim, nije dovoljno raspravljalo. Imam dojam da svi govore o potrebi poboljšanja jedinstvenog tržišta, konkurentnosti, da je to nešto o čemu se može jednostavno pregovarati i oko toga se jednostavno složiti. Potom da su pitanja koje se tiču slobode jako komplicirana, ali jako malo se govori o trećoj temi. Ali to je nešto što često e, traži Velika Britanija, da traži pravo da ne bude dijelom e, jačanja političkog okvira Europske unije. Ukoliko bi do toga došlo i ukoliko bi to omogućilo drugim zemljama da zauzmu jednako stajalište, to bi značilo zamrznuti projekt Evropske unije. U najboljem slučaju stvari bi ostale kakve su danas, a u najgorem stvari bi otišle korak unatrag. Znam da neću dobiti e, brojne informacije o ovom pitanju, ali to bi trebao biti dio pregovora ili pak situacija takva da je politički dijalog koncentriran na pitanja koje se tiču sloboda. Premijer je e, zadao e, četiri glavna pitanja, ona su sva važna, ništa nije dogovoreno dok se ne uspijemo dogovoriti, niti jedno od pitanja nije jednostavno, niti jedno nije do kraja riješeno. U odnosu na vaše e, specifično pitanje, ovo pojam sve bliže unije te odnos zemalja koje dijele zajedničku valutu i različitih zemalja sa drugačijim statusom koje zadržavaju vlastitu nacionalnu valutu. To su sve pitanja koje se tiču ovih pojmova na koje ste vi pozvali. želja i vještina zemalja članica da nastave s integracijom nije nešto što je dovedeno u pitanje od strane Ujedinjene kraljevine u ovom kontekstu. Primjerice u odnosu na odnos Ujedinjene kraljevine i zemlje eura. Jedina kraljevina je javno istaknula i to nije nikakva tajna koju ja sada odajem da vjeruje da zemlje e, članice eurozone trebaju nastaviti integrirati svoje politike i stvoriti e, iskunsku e, monetarnu uniju. Dakle, ova pitanja se tiču utjecaja tih daljnjih integracija po samu Ujedinjenu kraljevinu koja ovdje raspolaže opt-outom kada je riječ o pridruživanju eurozoni. Izjavljuje da neće imati, da nema namjeru u priključiti se eurozoni, da kako u Londonskom City imamo vrlo važan financijski sektor. Dakle, postoje ove informacije nisu nove. Ne radi se ovdje o želji da se zaustave ljudi da nešto poduzmu. Imamo čitav niz e, različitosti koje postoje među zemljeno članicama tako će ostati u budućnosti. Hvala vam. Prva vam e, Hvala lijepa. Čini mi se da je ovo prvi puta da ste došli u Europski parlament, otkad vam je povjerena ova zadaća, dakle otkad ste na čelu ove radne skupine. U svakom slučaju pitanje uključivanja e, parlamenta u ovaj proces je nešto o čemu se do sada nije razgovaralo, mislim da je to jedno ključno pitanje. Ako se ne bude išlo na izmjene ugovora, sve ono o čemu će se pregovarati e, sa Velikom Britanijom, a nadam se da će to dovesti do toga da se spriječi Brexit, utjecat će e, također i na ovlasti Europskog parlamenta, bilo da je riječ o postupku suodlučivanja ili ne. Na razini šefova država i vlada postoji volja da se donese odluka tijekom veljače, ali bez konzultacija sa Europskim parlamentom. Dakle, što ćemo učiniti? ću vam dva konkretna primjera. Što se tiče proračuna, ja sam e, pročitala da zbog pregovora s Velikom Britanijom se događa sljedeće. Ono što je mm, Europski parlament postigao u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira, sada će se odgoditi. Dakle, to će se službeno odgoditi, ali zapravo će to značiti da će se u potpunosti ponovno pregovarati o tome zajedno s Velikom Britanijom i onda će se tu dovesti pitanje kohezijska politika, e, dakle pitanje koliko dobivaju, e, koliko dobiva koja zemlja i tako dalje. Sjećate se da kada se pregovaralo o višegodišnjem financijskom okviru, da je parlament tada iskazao zabrinutost zbog sljedećeg. E, kada pogledate zaključke Europskog vijeća, tamo je bilo mnogo aspekata koji su utjecali na ovlasti Europskog parlamenta. Bojim se da bi da bi nas ovaj postupak još više mogao odvesti u tom smjeru. I zatim e, što se tiče e, eura, to još nije nitko spomenuo, mislim da je to jedno ključno pitanje. Dakle, tu postoji nešto što me muči. Ja shvaćam da Ujedinjena kraljevina ne želi da se na nju odraze reforme koje bi mogle biti potrebne u eurozoni. I ni mi se ne želimo i oni se ne žele dakle ponovno pronaći u toj situaciji. Dakle, mi smo bili u situaciji da smo za rješavanje grčke krize morali e, mobilizirati jedan instrument, da oni u tome nisu imali mogućnost e, davanja svoje, e, svojeg mišljenja. Međutim, isto tako se ne može spriječiti da eurozona učini ono što treba učiniti. To je u interesu eurozone, čitave Europske unije i Ujedinjene kraljevine. Dakle, postoji e, to pitanje odnosa Velike Britanije prema e, integracijama u eurozoni. Tu ne vidim nikakva jamstva da će to biti moguće. Ovo je drugi sastanak u odboru AFKO za gospodina Fola, a je bilo i drugih sastanaka u parlamentu na kojima je bio nazočan. Ja se odazivam na sve pozive klubova i odbora. Uvijek sam voljan doći na ove sastanke. Nije se raspravljalo o proračunu. pregovori kojima sam ja sudjelovao, da ne spominjem, da, da kako se ne spominju u pismu premijera. kada je riječ, dakle, o napretku u eurozoni, ja dakle nisam primijetio da itko od strana u postupku želi da to bude svojevrsna prepreka za želju zemalja eurozone koji se žele dalje integrirati. Ne vidim da o tome raspravlja dakle Europska komisija i druge zemlje članice i to nije namjera britanske vlade. Ovdje se govori o uređenju dakle zemalja eurozone i drugih u na zajedničkom unutarnjem tržištu. To nije novo pitanje i rasprave o bankovnoj uniji u kojoj je sudjelovao dakle, ova institucija išle su velike pojedinosti, uključujući korištenje proračuna. Kao što ste sami rekli, to je bilo korišteno u grčkom slučaju, a tu je pitanje navodne diskriminacije na osnovu valute ili položaja. Ta pitanja su riješena, bila su riješena u tijekom rasprava o bankovnoj uniji i to je platforma na osnovu koje se mogu, na kojoj se mogu temeljiti neka načela. Drago mi je što postoji mogućnost da se ovo pitanje može riješiti na način da odgovori na zabrinutost svih stranaka. htio bi biti jasan. Moj dojam je da nitko ne pokušava ovo iskoristiti kao način da se one moguće neke buduće odluke koje se tiču upravljanja eurozonom. Hvala. Ramon Haureki, naš zadnji govornik danas. Hvala vam. Samo dva kratka pitanja za vas. Prvi o vremenskom okviru i potom o proceduri. Kada je riječ o vremenskom okviru, Velika Britanija će da podržati referendum. Hoće li se to dogoditi ove godine? Hoće li se to dogoditi ne, idućih nekoliko mjeseci? Ukoliko ne, onda koliko će dugo trajati ovi pregovori? Hoće li se oni moći produžiti? I drugo pitanje, Jednom kada se dođe do sporazuma u vijeću, tada će Europska unija morati poduzeti odgovarajuće pravne reforme, zato što i gospodin Cameron to spominje u svom obraćanju. Jeste li uzeli obzir da je to moguće ukoliko dođe i do prevage glasa za, a da što se događa u slučaju da ishod referenduma ne bude takav. Govorite o nereverzibilnom dakle, postupku baziranom na glasanju za na vašem referendumu. I to je za mene važno pitanje. Vi govorite o sporazumu, a moguće da će se reforme morati, da će se reforme poduzeti bez pravog razloga. Vremenski okvir vrijedi za Ujedinjenu kraljevinu. Jedina sigurnost je da će se on održati prije kraja 2017. E, vidjet ćemo, dakle, jednom kada se dovrše pregovori, kad god se to dogodi, tada će premijer odlučiti što će poduzeti. Mi nemamo utjecaja na taj postupak. Ne želim špekulirati o ishodu referenduma. To je demokratski proces, obiti će održana izborna kampanja, potom će se glasovati i to je pitanje koje se tiče naših građana. Ja čak i sam neću sudjelovati u tom referendumu jer dugo živim u inozemstvu. Ne bih zato htio biti uvučen u špekulacije o mogućem utjecaju dakle, ishoda na postupke koji se možda već poduzimaju. Hvala vam. Paolo Ranfel je tu i onda je vam uputio jedno pitanje. Eh, eh, Hvala. Imam još jedno pitanje. Dakle, je li Europska unija uzela u obzir mogućnost da će se trebati poduzeti određene pravne reforme, dakle, koje će se dogoditi nakon referenduma. Je li to nešto što ste predvidjeli? We uh, are not uh, uh, considering uh, uh, the impact. Ne, nismo uzeli u obzir utjecaj rezultata na referendumu. Vidjet ćemo kakva je situacija jedno kada se referendum održi i tada ćemo odlučiti o e, utjecaju dakle rezultata, rezultata. Želimo da Ujedinjena Kraljevina ostane dijelom Europske unije i također mislimo da je to i u interesu Ujedinjene i Kraljevine. Ja se ispričavam što kasnim, ali imao sam hitan sastanak kluba moje pitanje je kratko. Kada Europska komisija pregovara, dakle tijekom ovih pregovora, uzimali li u obzir činjenicu da neki ustupci Ujedinjenoj kraljevini mogu utjecati na stajališta drugih zemalja članica budućnosti, dakle u stvaranju uh, simetričnih odnosa. Dakle, kada pregovaramo u ime Europske unije sa Ujedinjenom kraljevinom, moramo biti svjesni da to može imati utjecaj na druge zemlje. Yes, absolutely. Uh, and uh, the other member states... Da, kako Zemlje članice su bile jako jasne kada su obrazložile kakav može biti utjecaj ovih pitanja, odnosno kakav on jest za njih. Uh, Dobro, dakle završili smo sa ovom raspravom. Nadam se da ćete da nam idući put predstaviti dakle rezultate. Nadam se eh, da će se to dogoditi tamo negdje za Uskrsa i zahvaljujem vam što ste danas došli. Želim vam sve najbolje u ovim pregovorima. Thank you very much. Dear colleagues, I like to start meeting. kolege, nastavit ćemo sa sastankom. Dakle, željela bih pozdraviti, odnosno dati dobrodošlicu nizozemskom e, predstavniku, dakle, gospodinu Bertu Kandersu nizozemskom ministru vanjskih poslova. Mislim, zasigurno danas održavate niz sastanaka, sigurno i sa nekim odborima koji su nešto teži od našeg, ali želim vam eh, zaželjeti dobrodošlicu i sve najbolje tijekom vašeg predsjedanja ove godine i dajem vam riječ, izvolite. Eh, Madam eh. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Drago mi je što sam na u Europskom parlamentu, dakle jedina izravno birana europska institucija. Ovdje se održavaju važne rasprave. Suština stvari se dakle povezuje sa politikom. Vaš odbor ima jako veliku važnost od našeg zadnjeg predsjedanja 2004. mnogo toga se u Europskoj uniji promijenilo, jednako tako i sa parlament. Vidim sada da se parlament e, razvio u punopravnog e, suzakonodavca. Tijekom predsjedanja želimo e, pojačati onako dobre odnose s parlamentom, razviti ovo strateško partnerstvo. Jako se radujemo našoj e, bliskoj i podonosnoj suradnji. Zato mi je drago što ću tijekom naše predsjedanja predstavljati vijeće u odnosima s parlamentom zajedno sa svojim kolegom Henesom, ministrom obrane. On je bio vaš zastupnik ovdje u instituciji. Htio bih zahvaliti također luksemburskom predsjedništvu. Vidim da ćete danas kasnije popodne razgovarati sa gospodinom Šmitom. Oni su postigli jako dobre rezultate i to valja priznati. Svima nama nam je jasno da preuzimamo predsjedništvo vijeće, vijećem u teškim okolnostima. Ovdje imamo veliku važnu važnost u zadaći nastavljanja evropske suradnje. Imamo probleme na, sigurnosnoj razini. Situacija je fragmentirana na našim istočnim granicama. Dakle, nećemo se morati nositi samo sa prioritetima koje smo uskladili sa strateškim programom. Istovremeno nam je jasno da je pred nama i mnogo novih izazova, tako i za sve nas. Međutim, zanimljivo je primijetiti da mnogi ljudi gledaju u Europu tražeći od nje rješenja i u javnim raspravama sada postoje tri ključna problema. Europska unija nema uvijek spremne odgovore, ali ono što je važno jesu konačni rezultati i zato ćemo tijekom našeg predsjedanja, osim naše vizije o tome kako bismo trebali nastaviti, moramo se kao partner osigurati da Europa ispuni svoje obećanja o svjetloj budućnosti za Evropljane. Vjerujem da mi Evropljani imamo vještine i volju i znanje da prevaziđemo ove prepreke. To smo učinili i u prošlosti. Imamo sve što nam je potrebno a prije svega veliko srce da bismo o tome uspjeli. Mislim da je to jako važno, ali kada je riječ o budućnosti naših zemalja, budućnosti Europe, onda nismo neutralni, mi želimo zauzeti aktivni pristup u našem presjedanju, također pragmatičan pristup. Ono što je sada Europi potrebno su čvrsti rezultati, dakle da odgovori na ova pitanja koje se postavlja javnost unutar okvira strateškog e, programa fokusirat ćemo se na sljedeće političke prioritete, dakle Evropa kao mjesto inovacije, stvaranja radnih mjesta, to je jako važno za naše građane koji osjećaju gospodarsku nesigurnost, dakle sveobuhvatan pristup migracijama. O tome sam malo čas govarao u jednom drugom odboru, te vrlo čvrste, dakle robustne financije, jaka eurozona, klimatske politike, energetska pitanja. Potom nekoliko tema vezanih za rad ovog odbora. U svjetlu izazova koje sam opisao, prije svega je važno koncentrirati se na stvaranje veza. Možda će zvučati kao kliše, međutim veze između zemalja, institucija u Europskoj uniji i Evropskoj građana. To je nešto što je sada jako ugroženo, smatram da to jako važno pitanje. Brojni građani kritiziraju Europsku uniju, ali mnogi također shvaćaju da jedna zemlja sama, da se ne može nositi sa svim ovim izazovima. Zajedno smo jači, imamo više toga što nas ujedinjava nego razjedinjava. U kontekstu 28 zemalja članica, do 28 zemalja članica zajedno može rješavati probleme, trebamo naći optimalnu formulu, dakle, za stvaranje naših politika. Teško je tu pronaći ravnotežu u današnjem kontekstu i moramo biti odlučni, a istovremeno, dakle, prihvatiti ono što od nas traže naši građani. U tom smislu, Vidimo da je važna uloga parlamenta, ali i uloga nacionalnih parlamenta, dakle mora se ojačati suradnja među nacionalnim parlamentima, ojačati dijalog između njih i Europskog parlamenta i komisije. Mislim da ćemo mi dati doprinos u tom smislu kada govorimo o nacionalnim parlamentima, onda oni često kažu pa Evropski parlament se ne zanima za nas, ja mislim da to nije sasvim točno Mislim da tu možda postoji svojevrsna konkurencija, tu su i ustavna pitanja. Međutim, zajedno vi predstavljate 500 milijuna evropljana i zajedno možete oblikovati demos koji nam je potreban, povezati se sa građanima, ne samo sa potrošačima, kako biste ispunili demokratsku zada podijeljena a prije svega mislim na podijeljenu suverenost. Tu su i neki dosjei za koje smatram da će biti važni u vašem radu u odboru. Prije svega interinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu. Kada je riječ o povezivanju među institucijama, ovo pitanje je po meni važno. Svi znamo da je ovo pitanje važno, postoje mnogi koji ovdje u komisiji vijeću kažu da to neće funkcionirati, da se nećemo dogovoriti. Međutim, evo nas, gospodin Verhofstadt, Schmidt, Timerman zajedno su učinili jako dobar posao i zaslužuju naše poštovanje. Imamo niz područja u kojima možemo bolje surađivati i postići više transparentnosti. Međutim, imamo i neke pravne zavrzlame i moramo poslati jasan signal, moramo nastaviti zajedno u želji da ovo da uspijemo u ovome. Interinstitucionalni sporazum može zvučati dosta tehnički, ali on je od jako velike važnosti za funkcioniranje Europske unije. On mora ojačati legitimnost i povećati kvalitetu rezultata. Moramo ga usvojiti i zajedno ostvariti te provoditi. Želimo se fokusirati upravo na njegovu provedbu tijekom našeg predsjedanja, nadovezati se na rada Luksemburškog predsjedništva. Vi, to je također spada u vašu zadaću i zadaću sve tri institucije. Provedba ovog sporazuma znači da će vijeće morati razmatrati svoje unutarnje postupke, naročito kada je riječ o godišnjem programu rada komisije. Vijeće još nema utvrđene postupke o tom pitanju i moramo se dakle, zajednički zalagati za provođenje programa komisije kada je jednom on usvojen. Moramo se koristiti instrumentima koji su na raspolaganju, kada je riječ o boljem zakonodavstvu, dakle studija učinka, javne rasprave, evaluacije, to su sve jako važne riječi, o ovome smo se dogovorili u našim e, prihvaćenim ključnim načelima i morat ćemo razgovarati o tome kako koristiti ove instrumente unutar vijeća, ali također i u odnosima sa parlamentom. Mm, suradnja je naša vrlo važna zadaća. Zajedno ćemo raditi s vama i sa komisijom i na području transparentnosti te koordinacije zakonodavnog postupka. U tome će nam poslužiti naša interinstitucionalna radna skupina. Nadam se da će pregovori o ovim stvarima biti dovršeni tijekom idućih mjeseci. Transparentnost, želim se toga dotaknuti u svom izlaganju. Svi znamo da je potrebno ojačati demokratski legitimitet i izgraditi povjerenje. Tu je potrebna otvorenost svi u nas. Tijekom našeg e, predsjedanja radit ćemo na postizanju veće transparentnosti unutar postupka donošenja odluka na europskoj razini. Postoji još mogućnosti napretka u brojnim područjima. TTIP je dobar primjer, vidjeli smo da je tu potrebna jako velika razina transparentnosti ukoliko želite dobiti potporu javnosti. Onda morate održavati javne transparentne rasprave. Vidimo da se već mnogo toga dogodilo na području poboljšanja transparentnosti u ovom dosjeu. Također jedan važan dosje vezano za to je etički kodeks, dakle to time ćemo, tim dokumentom ćemo se također baviti u vijeću, tu su potom čitava područja gdje je potrebno povećati transparentnost. Tu ne govorimo o potrebi revolucije, već su potrebne strukturalne promjene. Moramo se fokusirati na potrebne korake u ovom području i htjeli bismo te korake poduzeti zajedno. Sama te smo zadovoljni okvirom koji je postignut ovim e, interinstitucionalnim sporazumom. To pokazuje obavezu koju smo preuzeli sve, koju su preuzeli sve tri institucije u tom smislu i to će zato biti za nas prva točka na dnevnom redu, dakle, naročito kada je riječ o transparentnosti trijaloga i tamo postignutih sporazuma, to je osjetljivo pitanje, moramo to dovesti u vezu sa učinkovitošću, dakle, u kontekstu zakonodavne procedure, za razmjena mišljenja između vijeće parlamenta, to se mora urediti na redovnoj bazi, mislim da je jako to važno uskladiti naše uloge su zakonodavca. Moramo raditi zajedno ka stvaranju jedne baze podataka i povećati transparentnost procesa donošenja odluka. Imamo i odredbe koje se tiču sljedivosti. Tu je predsjednik Juncker istakao potrebu stvaranja registra to se već nalazi u um, programu komisije za 2016. Mi to pratimo s velikim zanimanjem. Koliko komisija izradi prijedlog za obvezujući registar tijekom idućih šest mjeseci, naš predsjedništvo će započeti pregovore na ovom dosjeu. Potom reforme Europskog izbornog zakona. Tu za održana ključna rasprava ovdje u parlamentu i Dijeli smo malu izlaznost na zadnjim izborima, a to je način na koji građani mogu iskazati svoje mišljenje o Europskoj uniji, te zato je pitanje važno. Tu je interes za ovu vrstu izbora. Parlament predlaže, dakle, izmjenu Europskog izbornog zakona. Iz prvih razmjena mišljenja je postalo jasno da postoje različita mišljenja o tome kako postići ovaj zajednički cilj. To više nije slučaj u vijeću. Vijeće je uzelo u obzir dakle prijedloge iz prijedloge Europskog parlamenta. Tijekom idućih eh, tjedana ćemo započeti službene dakle razgovore sa našim sugovornicima vezano za rad na ovom dosjeo i to upravo evo, na temelju prijedloga Europskog parlamenta. Međutim, imamo i tu određena ograničenja. Ono, ovaj zakon mora biti prihvaćen na nacionalnoj razini. To smanjuje jednu, ruku naše nadležnosti kao vijeća. I dakako obavijestit ćemo parlamentu napretku postignutom u vijeću čim to budemo mogli učiniti. Potom je tu pravo na istragu. Institucije moraju funkcionirati učinkovito, otvoreno, na demokratski način i pravo na istragu je upravo važna odlika nadležnosti koje pripadaju parlamentu. To je jedan od najsloženijih dosija, sam se njime počeo baviti. Kao što znate, tu postoji određena zabrinutost uz ovaj prijedlog. Vijeće jednoglasno kaže da je pitanje doista ozbiljno i da nadilazi postojeći pregovarački okvir. Mi odnosno vijeće ponavlja svoju želju da radi na konstruktivan način s parlamentom kao što je već naznačeno, te nas zanima kako će parlament odgovoriti na iskazanu zabrinutost. Mi ćemo se rado susretiti sa izvjestiteljem, sa odborom, da bismo vidjeli kako parlament želi postići napredak na ovom dosjeu kao što je naznačeno u posljednjem pismu vijeća upućenom vama. Inicijative građana. Kao što sam već rekao, podrška građana, javna potpora je jako važna, neophodna za europski projekt. Inicijativa europskih građana je važan instrument za njih, da se izravno čuje njihov glas, da se oni približe Evropskoj uniji. Međutim, nizak broj uspješnih inicijativa je pokazao da trenutni sustav nije dobar, da ga je potrebno poboljšati da bi on postao učinkovitiji. Vijeće pozdravlja korake koji su poduzeti u ovom pravcu od strane komisije kada je riječ o provedbi, dakle, uredbe. Također pozdravljamo rad kolege zastupnika Šeflina na ovom dosijelu i zanima da nas kako se može poboljšati sustav funkcioniranja ovog sustava kako bi se zajamčilo da ovaj instrument može postati doista učinkovit za sudjelovanje građana u demokratskom procesu. Da zaključim, ako bih imao vremena saslušati vas, čuti vaše ideje, predsjedništvo u ovom kontekstu nije jednostavno, pred nama su veliki izazovi. Međutim, ne smijemo zaboraviti ono što smo do sad postigli. Mi smo najveća gospodarska sila na svijetu, naš kontinent je kontinent e, slobode i mira. Naša djeca su sigurna, imamo pristup pitkoj vodi, unutar naših granica različitosti, manjine se poštuju, iako vidimo da se tu počinju javljati određene rasprave. To su sve stvari koje trebamo njegovati. Vidjeli smo da ljudi koji nemaju sve ovo riskiraju svoje živote da bi ostvarili evropski sanje, stvarnost. I naši unuci će govoriti o ovom razdoblju kada smo bili na razini zadatka mi se možemo nositi sa lošim stvarima, jednako kao i sa dobrim. I to je na nama i pred nama su vjerojatno naši najbolji dani. Mi ćemo nastaviti biti učinkovito predsjedništvo, dobar partner kako bismo zajedno mogli donositi teške odluke i provoditi vrlo ozbiljne, dalekosežne reforme. To će nekad donijeti više Europe, nekad manje, ali nadam se da će u konačnici donijeti bolje Europe, Europe koja ispunjava obećanja, koja će se moći nositi sa budućim izazovima i Europa koja će odgovoriti na očekivanja svojih građana. Moramo vratiti svoj šarm i s vama ćemo raditi ka postizanju tog cilja. Hvala lijepa. Hvala vam na ovom na vašoj tradicionalnoj nizozemskoj otvorenosti i iskrenosti. Bili ste vrlo jasni u predstavljanju svojeg plana i svoje želje za suradnjom s nama. I mi, bismo mi ćemo staviti i svoje ciljeve unutar vaših većih ciljeva koje ste nam upravo predstavili. Nadamo se da će vaše, da će nam vaše zalaganje za naš portfelj omogućiti da postignemo rezultate tijekom vašeg predsjedanja. Sada bih dala riječ kolegama i online je prvi zatražio riječ, a potom George Sheffield. Ja, herr Ratspräsident, eh, vielen Dank. Zahvaljujem eh, predsjedniče vijeća na ovom eh, oduševnom izlaganju dakle na ovom izlaganju koje nas je nadahnulo za rad na jakoj Europi, demokratičnoj Europi bliske građanima. U Nizozemskoj, e, Nizozemska ima 2004. posljednje predsjedanje vijećem, tada su još bila dobra vremena, bilo je vladalo je dobro raspoloženje, E, mišljenja su bila ujedinjena. Danas su drugačije vremena, ali to ste već rekli. A sljedeće predsjedanje nizozemske bit će 2028 2029 I e, imate pravo, onda će reći naši e, nasljednici što su činili oni e, iz godina 15. 16. jer to je ono što će našu budućnost. Jer sljedećih šest mjeseci je upravo test, e, bit će upravo test toga hoće li Europa ovaj izdržati zajedno ili će nas još jednom razdvojiti razni nacionalizmi. I naravno ne odnosim se samo na britanski referendum, nego na ono što se događa u Poljskoj i u drugim zemljama gdje više nemamo zapravo jedinstvo, ne odnosimo se nas na zajedničke vrijednosti, nego gledamo uglavnom egoistične nacionalne interese. Evo kratko, govorili ste o nekim važnim temama. Jedna stvar mi je nedostajala, a to je prijedlog ovog parlamenta da se poboljšaju sljedeći izbori za Europski parlament. Govorili smo o demokraciji, Europu građana, europski izbori su nešto što je jedinstveno i mislim da smo ovdje tek došli do pola puta, e, imamo mnogo deficita još uvijek koje bi trebalo razriješiti, a kako bi e, oni bili atraktivniji, kako bi se ojačala i vidljivost europske dimenzije i kako bi sam postupak bio demokratični. E, nadam se da ćete se i vi u velikoj mjeri upravo dosije europskih izbora bude gurnut napred tijekom vašeg predsjedanja. Dakle, u nekim zemljama će se već mijenjati krajem e, ove e, godine neki o, zakonodavni okviri, znači vi, će, vi ste ti koji će morati donijeti odluku o datumu e, u sljedećih šest mjeseci. Dakle, mi se zalažemo iz inicijative za transparentnost, već godinama se pitamo zašto vijeće ne sudjeluje u registru transparentnosti. To je također jedna tema i Luksemburško predsjedništvo je to spomenulo također u radnoj skupini vijeća. To bi bio korak naprijed kada bismo e, sve tri institucije zajedno uspostavile takav jedan registar transparentnosti. Hvala. Hvala ministre, možete odlučiti hoćete li odgovarati pitanje po pitanje ili ćete pričekati više pitanja pa onda odgovoriti. Pa da, pričekat ću gospodin Šoflin. E, hvala. I dopustite mi da pozdravim predsjednika Vijeća Europske unije u ime Europske pučke stranke. Mislim da smo čuli vrlo zanimljiv pregled e, budućeg rada i htio bih postaviti pitanja koja su uglavnom strateške prirode. Mislim da ste propustili spomenuti sljedeće, dakle, kako ćete vi djelovati, kako ćete postupiti u odnosu na Ujedinjenu kraljevinu, eh, dakle, prije sastanka vijeća, ako želite dodati nešto, eh, jer smo već dobili neke informacije. Zatim druga tema eh, koju bih htio spomenuti su migracije. Zanima me kako gledate na Dublinsku uredbu, Schengen, to su neka strateška pitanja ja sam iz Mađarske, mi smo na granici, blizu smo granice i očekujemo novi priljev izbjeglica u razmjerno kratkom razdoblju. Neki od njih se već kreću prema sjeveru. E, zanima me kako vi strateški gledate na to i koje se mjere mogu poduzeti, što je moguće poduzeti E, posebno zato što ono što je do sada učinjeno nije dalo rezultate ili barem nije dalo zadovoljavajuće rezultate. E, s time povezano je i sljedeće pitanje. Razmišlja se li se o, tom, o tome kako pružiti sigurnost? Naime, sigurnosni sustav je jedna od glavnih ovlasti svake države i povijesno gledano. A isto tako mislim da i na razini Europske unije mora postojati nekakva sigurnosna politika i zanima me što mislite o tome. Drago mi je da ste spomenuli mene u kontekstu Europske inicijative građana. Ja sam sklon mišljenju da ova inicijativa nije imala briljantan uspjeh. Mislim da je komisija toga svjesna. A što se tiče ovih e, poboljšanja koje ste spomenuli, e, na što ste pritom mislili? Htio bih dodati i da postoji rastuće nezadovoljstvo među nevladinim sektorom i ostalim dionicima. Ja ne kažem da je ovo pitanje koje treba najhitnije riješiti, no ako se tome ne pristupi ozbiljno, može se ugroziti povjerenje i e, veze sa europskim građanima, tu je i problem europskog demosa i tako dalje. Dakle, mislim da je ovo jedan e, važan instrument ako ga stavimo u širi kontekst. I na kraju vi ste spomenuli odnos s nacionalnim parlamentima. Kako gledate na taj odnos? E, koje je vaše mišljenje? Znam da je to složeno pitanje, tu postoje interesi i svaka strana ima svoje interese, nije ih lako pomiriti. Ali evo, za to su teme koje bi mene zanimale i naravno možete dodati ako još što želite. Još jednog govornika, Ramon Havregi, izvolite. Dobrodošli ministre. Ja sam imenovan za izvjestitelja na temu prava istrage što ste spomenuli izlaganju. Iznimno sam vam zahvala na ovome što ste danas rekli. Dobro je da će nizozemsko predsjedništvo uzeti pravo na istragu kao jedan od prioriteta svog rada. Koliko sam shvatio, da nizozemsko predsjedništvo se već sastalo sa Danutom Hübner i razgovaralo se o mogućnosti da se organizira sastanak. Mm, htio bih spomenuti tri stvari. Prije svega podsjećam da je ovdje riječ o jednoj od osnovnih ovlasti svakoga parlamenta. Vi ste sami rekli da je ovaj parlament jedan jedno pravo parlamentarno tijelo, da ima zakonodavne ovlasti koje su sve šire i kao i svaki drugi parlament u svijetu mi imamo pravo demokratske kontrole nad izvršnom vlašću. Isto tako, dakle, mi predstavljamo građane, imamo zakonodavne ovlasti. Nije slučajno da je Lisabonskim ugovorom ovaj dom dobio pravo inicijative, primjerice u području izbornog zakonodavstva, to je jedno od područja o kojima smo dobili pravo izrade vlastite uredbe. I sada imamo i istražne odbore, zahvaljujući tome. Međutim, moram spomenuti da je to nešto e, s čime države članice teško žive. I sada imamo takvo iskustvo i sada bi se moglo dogoditi da se osnuje istražni odbor za aferu Volkswagen. I to je pravo zvono za uzbunu državama članicama. ima nije jasno kakve će ovlasti imati to tijelo, koje će ministre pozvati na razgovor i tako dalje. Ne znam kako da to kažem. Mislim da je to u istinu jedno vruće pitanje za vijeće. I to mi je sasvim jasno. I sada ću vam reći što mene frustrira. Već e, godinu dana pokušavam stupiti u kontakt s vijećem. Nisam uspio o tome, razgovarao sam sa latvijskim ministrom, mi smo sastavili jedan radni dokument, pokušali smo e, pokrenuti proces, e, reformirati, izmijeniti postojeći tekst i tako dalje. Međutim, nakon šest mjeseci latvijskog predsjedništva nije došlo do rezultata. Nakon toga sam razgovarala sa gospodinom Šmitom iz Luksemburga. Niti tu nismo postigli rezultate. S njime sam razgovarao u rujnu, on je iznio neke prijedloge, ja sam mu na to odgovorio, da, ja uistinu želim da počnemo raditi na reviziji teksta. Znam da vijeće nije zadovoljno s tekstom i nemam ništa protiv da ga se preformulira. Međutim, e, nitko vijeću nije se odazvao na moje pozive za sastanak. E, I sada polažem sve nade u vas, u nizozemsko predsjedništvo, da, ja se nadam da ćemo riješiti to pitanje, mi to moramo učiniti. I kod nas postoji dobra volja. Predsjednica našeg odbora, Danica Hübner i ja osobno, e, spremni smo na suradnju i pokazat ćemo vam koliko smo odlučni u tome da se e, ovaj proces pokrene. No, mislim da moramo krenuti s radom. Hvala. Thank you very much <clears throat> and uh, thank you very... Hvala lijepa. Zahvaljujem na pitanjima koja su mi upućena. Kao prvo da odgovorim gospodinu Lajnenu. Ne znam što će ne znam što će biti 28. 29. Međutim, očito je da se neke stvari događaju. E, sada smo došli do kraja postupka proširenja, mi pozitivno na to gledamo, vi kažete da je transakcijski trošak donošenja odluka visok i da to ponekad dovodi do reakcija u javnosti e, zato što je teško donositi odluke i dugo traje postupak donošenja odluka među 28 država članica. Isto tako kada se pojave krize koje zahtijevaju brzu reakciju svih institucija, mi trebamo biti sposobni ne samo donijeti odluke, nego ih i operativno provesti. I u tom smislu mislim da je predsjedništvo ima svoju ulogu, e, dakle ne samo kod donošenja odluka, nego e, i kod njihove provodbe. I na to ću se vratiti kada e, dođem do teme migracija. U tom kontekstu ste spomenuli i izazovnu situaciju u Poljskoj vezano uz vladavinu prava. Spomenuli ste i migracije. Dakle, što se tiče vladavine prava, samo kratko, mislim da je to jedno od ključnih načela Europske unije. To su vrijednosti na kojima počeva Europska unija i trenutno živimo u vremenima kada se te iste vrijednosti dovode u pitanje. Zato moramo ozbiljno pristupiti tom pitanju i mi ćemo to i učiniti. E, početkom veljače naše predsjedništvo će organizirati jedan seminar na temu vladavine prava unutar Europske unije. Mi često govorimo o vladavini prava izvan Europske unije, ali moramo biti spremni i razgovarati o vladavini prava u e, državama članicama. E, Isto tako ćemo e, na sastanku Vijeća za opće poslove u svibnju razgovarati o vladavini prava. Kada je riječ o Poljskoj, trenutno e, vidim da je došlo do nekih novih pomaka u području e, Ustavnog suda i s time povezanog zakonodavstva. Dakle, to je izazvalo određene reakcije. Mi smo tražili da se poštuju temeljne evropske vrijednosti iz članka drugog. Ja sam i u kontaktu s gospodinom Jaglandom koji radi na tome. Mislim da je sada važno e, spomenuti da je pokrenut postupak e, komisija i u tome ima najvažniju ulogu kao čuvarica ulogo, ugovora, ali da kako i vijeće. E, mislim da moramo to odraditi uz svo uzajamno poštovanje i mislim da taj dijalog mora biti ozbiljan. Kad je riječ o migracijama, e, htio sam spomenuti da čim se govori o vladavini prava moramo progovoriti i o migracijama, to će isto biti tema na ovom seminaru. Vi ste također e, u tom kontekstu pitali e, kako gledamo na migracije, na ovu problematiku. Dakle, da, to je jedna od glavnih tema. Kolega iz Mađarske je postavio isto pitanje. Ovdje sada imamo jedan niz odluka e, vezano za akcijski plan suradnje s Turskom, reviziju Dublina, zatim premješta izbjeglica unutar Europske unije. Isto tako postoji prijedlog o obalnoj straži i graničnoj policiji. Dakle, ne nedostaje nam e, zakonodavnih prijedloga. U prosincu se dosta radilo na tome, na sastancima vijeća. Mislim da ova kombinacija mjera ima smisla. E, to može biti preduvjet, dakle svaka od njih je preduvjet za funkcioniranje ostalih mjera, e, da kako tu moramo spomenuti partnerstvo sa zemljama u Africi, s Jordanom, e, Libanonom, e, nastojimo ostvariti napredak na tome, tu i Turska i visoka predstavnica je uključena u procese u Siriji. To je sve vrlo složeno, no mislim da je bitno da se posveti pozornost svim detaljima i to vrijedi za sve institucije Evropske unije. Zatim imamo prijedlog e, osnivanja Europske granične policije, odnosno obalne straže. E, dakle, moramo govoriti o učinkovitosti e, zaštite vanjskih granica, o tome će se razgovarati i na vijeću i zajedno s vama. Što se tiče šengenskog sustava i Dublinske uredbe, mislim da su ta dva pitanja usko povezana. Htio bih samo istaknuti da je nizozemsko predsjedništvo e, poduzelo jednu inicijativu, ne zato što mi želimo bezbroj sastanaka, e, u ponedjeljak će biti održan sastanak ministara pravosuđa i unutarnjih posla, mi želimo da se ostvari napredak u svim ovim područjima. Vi ste spomenuli brojke e, koje su još uvijek visoke, dakle dobivamo priljev izbjeglica izvan Europe i tu su još neki čimbenici e, kao što su razgovori s Turskom. Dakle, sve to zahtjeva od nas e, aktivan rad, da u zakonodavnom smislu, u smislu reformi i u smislu otvorenosti i povjerenja među državama članicama mi ćemo svakako poraditi na tome. I tu dolazim do e, sljedeće teme, pregovori s Ujedinjenom kraljevinom. U prosincu se po prvi puta povela rasprava među europskim čelnicima o ovom teškom ali ne, nemogućem pitanju. Cilj je zadržati Veliku Britaniju unutar Europske unije. Mi svi vjerujemo da je to najbolje rješenje za jednu i drugu stranu. E, I cilj je da se do te odluke dođe na sljedećem sastanku u veljači. Vidjet ćemo hoćemo li u tome uspjeti. Ne mogu vam pružiti nikakva jamstva da kako mi surađujemo s predsjednikom Taskom koji e, je prva osoba u tom procesu. E, tu odluku će morati donijeti britanski građani, dakle oni će donijeti odluku o tome hoće li ostati u Europskoj uniji ili ne, ali mislim da su vam poznata glavna pitanja ako se pojave e, neki zakonodavni e, zahtjevi, o tome ćemo izvijestiti parlament. Ja sam već e, pokrenuo i postavio pitanje izbornog zakonodavstva. Mi smo svjesni rasprava koje se vode u parlamentu i u vašoj zemlji. mi u vijeću smo svjesni toga prijedloga. E, dakle, e, reforma europskog izbornog zakonodavstva je nešto što bi trebalo potaknuti interes birača za europske izbore u nekim zemljama je izlaznost vrlo niska, na tome trebamo poraditi. Isto tako smo s velikim zanimanjem pročitali vaš prijedlog. 11. studenog ste usvojili izvješće o reformi izbornog zakonodavstva, ako se ne varam. Ja sam e, prošao kroz čitavo izvješće, tu postoji čitav niz prijedloga o obvezujući prag je jedno od ključnih, ali ima i drugih kao što je zajednički vremenski rok za imenovanje glavnih kandidata od strane europskih političkih stranaka, glasovanje putem interneta, usklađivanje e, vremenskih rokova i tako dalje. Dakle, to zahtjeva i e, postupak ratifikacije u državama članicama i mislim da možemo realno reći da postoje različita stajališta u vijeću, ali isto tako i u nacionalnim parlamentima, tako da vijeće zapravo nema veliki manevarski prostor za djelovanje, no mi smo e, odlučili analizirati vaš e, tekst. To će biti 21. siječnja, e, mjerodavna tijela koja su zadužena za pripremni rad će to učiniti. Mi ćemo, vam, mi ćemo vas izvijestiti o danjem postupku kod nas. E, mislim da je ovo jedna, jedan osjetljivi dosje. Velik broj e, parlamenta ima već e, definiran stav. Tako da ako želimo da se učine pomaci moramo ćemo uložiti značajne napore. Što se tiče registra o transparentnosti, predsjednik Juncker je to stavio među svoje političke prioritete, to je i u radnom programu komisije. Mi ćemo to pratiti s velikim zanimanjem. Ako komisija iznese prijedlog o takvom registru u sljedećih šest mjeseci, mi ćemo krenuti u pregovore. Da kako? mislim da je transparentnost važna za sve nas. Što se tiče prava na istragu, žao mi je što kod vas to izaziva toliko tako frustrirajući osjećaj. Ja dolazim kalinističke zemlje, pa evo već sada i, i sam osjećam krivicu. Da kako da je pravo na istragu jedna od važnih ovlasti svakoga parlamenta, to vrijedi i za vas. Mislim da je vama i bolje poznato nego meni da je riječ o e, kompleksnoj temi. Da, istina je da je to problematično za vijeće, to su pitanja e, povjerljivosti, svjedoci, saslušanje dužnosnika iz država članica i tako dalje. Mi pozdravljamo e, predanost izvjestitelja da uzme u obzir neke od tih zadrški država članica. Mi ćemo o tome morati razgovarati zajedno da bismo mogli, e, da bismo uopće, to, bi, to će biti preduvjet za bilo kakve ozbiljne političke pregovore. I mi se mi iščekujemo i zapravo želimo vidjeti kako će parlament odgovoriti na e, određene e, probleme koje to izaziva u vijeću. E, Biće također održan tehnički sastanak između sa izvjestiteljem i komisijom. I to ono što sam htio reći vezano uz tu temu. Mislim da je to put prema naprijed u ovoj fazi. Mislim da sam odgovorio na vaša pitanja. Richard Corbett. Izvolite. Zahvaljujem se svoje također na e, sveobuhvatnom objašnjenju kao i na dobrim namjerama koje ste izrazili, a koje će svakako bili biti dobre došle. E, veselimo se, rado s vama, ali znamo znači vrage u detalju. <laughs> a sada po jednoj posve drugačijoj temi. Ja mislim da je vaš nacionalni parlament jedan od nekoliko parlamenta koji su promicali ideju da se nacionalnim parlamentima dade zelena kata, ne, ne crvena, nego zelena kata za, odnosno karton, da se e, Europskoj komisiji predlažu e, zakonodavne ideje. Kod nas je to Gornji dom House of Lords e, koji predlažu nešto recimo a, možda konstruktivnije od one crvene kartice britanske vlade, pa su poduprili ideju zelene karte, zelena kartona. Dakle, što se tiče ugovora, znademo da komisija u gotovostim područjima ima pravo na inicijativu, ali ne i na ideje. Ideje, naime, vijeće može zatražiti komisiju da stavi zakonodavni prijedlog, to može i parlament, a i inicijativa europskih građana koja uspije prikupiti milijun potpisa. Znači ovdje je ideja da se doda četvrta mogućnost e, da se od Europske komisije zatraži e, sastavljanje e, prijedloga ili da obrazloženje odbijanja takvog sastavljanja, a to je da nacionalni parlamenti dobiju zeleni za to. Jesi li možda razmišljali o tome, je li bilo govora o tome u vijeću možda? Znamo da je u prvoj, e, naravno u prvom redu na komisiji da zauzme stav po tom pitanju, ali svejedno e, zanima me imate li vi neka razmišljanja o tome, ako mogu biti malo provokativno u tom smislu. Mogli biste možda reći da je ovaj e, zahtjev odražava možda nedostatak povjerenja nacionalnih parlamenta u vijeće. Na kraju ako ministri u vijeću odražavaju mišljenje svojih e, e, parlamenta, onda ne bi trebali postojati nađaste crvene, zelene se za bilo koji parlament kao posebni kanal ako dakle vijeće zastupa mišljenja parlamenta, pa me zanima dakle što vijeće misli o tome. Hvala. Gerald Tanemans. Zahvaljujem e, predsjednice. E, dobrodošli gospodine Kenders. Ja sam člana ns e, a i želim, mislim to vam kažem samo zato što mi imamo ljude i u opoziciji i nemojte biti uljuljkani u lažni, lažnu sigurnost, što bi značilo da svi e, smo uvijek na, na e, istom, e, na istoj valnoj duljini da razmišljamo na isti način, ali E, nije naravno rješenje da svi završimo u nacionalizmu ili sebičnosti kao što izgleda predlaže gospodin Leinen, naš prijatelj. Naime, hipoteza je sasvim drugačija, a to je da se možda može sumnjati e, vodili zajedničke rješenja do boljih rješenja. Znači mi u parlamentu nam je zadatak da to preispitamo. E, a što zna, znači često zna da dovesti do federalističkih ideja. Znači nemojte krivo razumjeti ovaj entuzijazam E, koje ovdje postoje za daljnju integracije Europske unije, a posebice u AFKO odboru postoji cijeli niz ideja u okviru e, Lizanskog ugovora ili izvještaja Ferhofsta da se ide na promjene ugovora, znači nemojte krivo shvatiti ovu atmosferu koja ovdje prevladava. Kažete da ljudi gledaju e, na Europu kao Europu svih rješenja, ali znate i iz nizozemskog iskustva da, da se ne smiju donositi takvi preopćeniti zaključci. Moje retoričko pitanje je, dakle, molim vas, e, uzmite to u obzir u sljedećih šest mjeseci. E, hvala, Harold. E, gospođa Ruiz. Hvala. Dobrodošli, gospodine Kendes. E, istina je da doista želimo da budete uspješni u ovom e, semestru jer 2015. E, neće ući u povijest kao najbolje razdoblje za doprinose vijeća. Čuli smo vašu jasnu i glasnu obrnu u ime napretka u transparentnosti i drugdje. Možda to nije e, najambiciozniji pristup da se katalogiziraju problemi s kojima se suočavamo u Europi, ali to su sve jedno, sve važna pitanja koja su važna za dugoročnu i srednjoročnu legitimnost institucija za europske građane. Sva ova pitanja koja ste spomenuli, bolje zakonodavstvo i tako dalje, ako na tome uporno e, i, i nastavite raditi, to će biti vrlo pozitivno. A što se tiče toga, osim transparentnosti, rezultati semestra moraju biti konzistentni. Naime, 2015. vijeće je odlučivalo nekim od najtežih pitanja granice, migranti, izbjeglice i tako dalje. Međutim, ako doista pogledate na ishod onoga što se dogodilo 2015. rezultat je bio strašno nekonzistentan. Za razliku od toga želimo da 2016. bude konzistentna i uspješna u tom pogledu. I sad moje pitanje je vjerujete li vi da u svijetlu krize između Saudijske Arabije i Irana, a koja ima i učinak e, na diplomatske odnose u svim e, zonama e, i sukobima diljem svijeta koji se odnosi na terorizam. Imate li neku nadu da se ova situacija može ukrat? kraćem razdoblju neutralizirati. Hvala i za kraj vam vlasti komentar kao što ste spomenuli među e, institucionalnim sporazum za bolje zakonodavstvo izazovi za vaše predsjedanje vijećem u parlamentu. Ne znam koliko smo mi udaljeni, ali svejedno smo dovoljno udaljeni od konačnog usvajanja na plenarnoj sjednici koji bi ovlastio predsjednika parlamenta da e, potpisuje E, zajedno sa, dru sa drugim predstavnicima institucija takav sporazum, ali svejedno radit ćemo na dodatnom izvješću upravo o implementaciji i interpretaciji cijelog sporazuma i provedbenim instrumentima gdje će neki od instrumenta biti sastavni dio E, struktura, internih struktura i dokumenata koje upravlja našim funkcioniranjem, ali za neke elemente treba će i daljnja suradnja između triju institucija. Pa samo želim reći da se nadam, e, obzirom da ćete raditi na provedbi svi ovih pitanja, a koja će od Komisije vijeća i parlamenta, parlamenta zatražiti da zajedno sjedno za stol, da se nadam da možemo računati na dobru suradnju kako ovaj možda ne, najzan, ne e, najprivlačniji posao bude odrađen na najbolji način e, u smislu demokracije, transparentnosti i učinkovitosti što će ići na korist europskih građana i donijeti ishode koji će europski građani pozdraviti. Dakle, je bio kraj naših komentara, pa e, izvolite na završnu riječ, izvolite. Thank very much, uh, Madam President, and I thank you. <clears throat> Hvala predsjednice, zahvaljujem eh, na vašem pitanju i pitanjima kolega. Mogu li prvo reći eh, što se tiče odnosa između nacionalnih eh, Vlade i nacionalnih parlamenta i europske politike ili politike na europske razini. Mislim da nacionalni parlamenti, ako pogledamo recimo u svojoj zemlji, Postoji jedna golema mašinerija za kontroliranje nacionalnih vlada i njihovo pozicioniranje u Europskoj To ne znači da su parlamenti, nacionalni parlamenti jedini, jedini instrumenti, postoji referan, referendum i tako dalje. I drugi instrumenti koji e, osiguravaju da e, narod podupire ono što odlučuje vlada. Nismo uvijek baš uvijek učinkoviti u tome, ali vidimo sada da Europski parlamenti žele imati više utjecaja u odlučenju na Europske rani. Razumijem taj, tu želju. Mislim da je Europska unija razvila način, jednu su i generis organizaciju podjele suverenosti u kojemu Europski parlamenti nacionalni parlamente žele sudjelovati. Ne vidim da je to baš izraz nepovjerenja u nacionalne vlade. A razumijem i interes e, za raspravu sa vama i Europskom komisijom e, i kontrolu onoga što čine naše e, vlade kada odu u Brisel. Mislim da je to sve pozitivno. A što se tiče zelene karte, zelenog kartona? Uvođenje žute, ali i zelene kartice značilo bi mijenjanje protokola ugovora, a posebice uvođenje formalne procedure za nekate koje je moguće samo u izmenom ugovora, a to je nešto što se može pronaći samo unutar e, postojećeg teksta ugovora. Mislim da se radilo već na jačanju kontakata između komisije i nacionalnih parlamenta. Treba pocrtati i važnost tih e, bliskih odnosa. Mislim da je komisija više od 200 puta posjetila nacionalne parlamente pa želimo podcrtati i važnost bliskih kontakta između komisije i e, nacionalnih parlamenta i u odnosu na e, potpog zelena kartica. Ali sami ste rekli da je vrage u detalju i treba konzistentno e, pratiti kako se razvijaju demokratski razvoj i procesi u Europi. A u tom kontekstu nacionalni parlamenti moraju i sami poduzeti inicijativu kao što to čine u vašoj zemlji, u mojoj zemlji i tako dalje. Već su u pokrenute rasprave e, između nacionalnih parlamenta e, u Luksemburgu. Kosak je forum e, upravo u kojemu se to može činiti. Vijeće podupira uključivanje nacionalnih parlamenta u odlučivanje politiku koja se radi na europskoj razini i kao i uključivanje parlamenta u e, međuinstitucionalni sporazum e, i jačanjem time demokratske legitimnosti Europske unije. Vidjet ćemo koji će to biti, hoće li to biti element pregovora sa Ujedinom kraljevinom, ne znam u kojoj mjeri će to onda voditi do predloga ili ne, ali u svakom slučaju to ono što sam htio reći u ovom trenutku tom, po tom pitanju nacionalni parlamenti su također dionici koji trebaju poduzeti daljnju inicijativu po tom pitanju. Nadalje, pitanje dakle opozicije i načina na kojem na to gledamo. E, kao zasnik nacionalne vlade i prave demokratije vjerujem da je ključno saslušati sve glasove u Europskom parlamentu kao i u domaćem parlamentu i mislim e, da se naravno e, time samo još e, jača intenzitet rasprave u Europi u svim našim zemljama. Nama razne mišljenja, euroskeptike, protivnike Europe. Znate vi najbolje koji su sve mogu, moguće mišljenja u tom pogledu i sva mišljenja treba saslušati ali rekao bih, s našeg gledišta u ovoj fazi kada pogledate najveće izazove s kojima se Europa suočava u ovom trenutku, bez obzira na to e, koji je vaše mišljenje ako pogledamo pitanja kao što su azil, imigracije ili borbe protiv terorizma, moramo imati učinkovite forme europske suradnje kako bismo izašli na kraj s tim prijetnjama. I naravno onda pitanja znači europske e, nacionalne suverenosti i europskog djelovanja to je sve sasvim dio predloga kojeg će iznijeti komisija mi odlučivati, a, dakle i raspravljati se dalje u vijeću. Što se tiče Nana, Saudijske Arabije, možda malo izvan e, konteksta možda ove komisije, ali svakako sa ovim e, e, smaknućima Saudijskoj Arabiji koja je visoka predstavnica kao i ja uz potporu predsjedništva e, da, se, da je došlo do teškog kršenja ne samo vladavine prava i e, ljudskih prava nego i narušilo odnose s Iranom, zemljom koja ima smrtnu kaznu, nego i geopolitičkog rivalstva između te dvije zemlje te se odrazili na Siriju. I mislim da su diplomatski napori svih nas u Europi E, upućeni putem visoke predstavnice, ali i same zemlje članice su aktivne i ja sam aktivan samo nekoliko područja, jer važno je deeskalirati ovaj sukob što je prije moguće. To je, dakle, diplomatski sporazum s Iranom. A e, ono što se dogodilo je negativno, ali svejedno istovremeno razumijem da e, sastanci koji je posebni zaslanik za Siriju vodio i potrebe da se zadrži raspored pregovora u Ženevi i Yorku o Siriji, Siriji 25. siječnja. Nema obje strane rekla se da će e, sudjelovati. Možda na paradoksalni način činjenica da imamo te pregovore zapravo može, nadam se, dobro nisam najvan, e, zato kažem nadam se, stvoriti neku deeskalaciju i taj zahtjev da se dalje radi na sprečavanje ovih strahota koje se događaju svaki dan u Siriji, naravno i posebice pristup, e, humanitarnog pristupa, omogućiti taj humanitarni pristup. Dakle, predsjedniče, što se vašeg pitanja tiče, mislim da ćemo morati raditi na vrlo otvorenom duhu e, prema implementaciji Internacionalnog sporazuma e, i to je zadatak za sve nas, vijeća, komisije i parlamenta E, blisko ćemo s vama surađivati na, e, po pitanju odredaba iz internacionalnog sporazuma kao i transparentnosti i mogu reći da već možemo početi e, poboljšavati sljedivost legislativnog procesa, baze podataka, triolozi, širenje, korištenje informacija. Znači vidjet ćemo, morat ćemo se dogovoriti nekako kako gledamo na sva od ovih pitanja. I u tom kontekstu također Pozitivno gledam našu suradnju. Čestitam u Luksemburškom predsjedništvu što je uspješno završilo institucionalni sporazum o boljem e, upravljanju. E, formalni zaključci, nadam se, zaključivanje održat se, nadam se, pod našim predsjedanjem i to što je prije moguće, a naravno onda e, faza provedbe koja je najvažnija faza. Hvala, hvala ministre. Mislim da ovime možemo završiti naš sastanak sa predsjedništvom i Nadamo se da neće biti nikakvih hitnih događanja zbog čega bi vas morali u međuvremenu pozivati, ali vjerujemo da će na kraju ovog e, vašeg predsjedanja e, biti bitnih stvari za izvijestiti, pa vam zahvaljujemo na suradnji, nadamo se i daljnoj suradnji. Hvala. Za nas e, sastanak nije završen, pa vas molim da ostanete još čas. Hvala. Uh, dear colleagues, there is a request. evo sam sam uh, htjela iskoristiti svaku minutu vremena koje nam je na raspolaganju. Imamo zahtjev, ali moram ga pronaći. Gospodina Vjezdovskog, koji je autor mišljenja uz godišnje izvješće 2014. o subsidijarnosti i proporcionalnosti a koji je pod pritiskom e, svojeg rasporeda e, i putovanja, pa pa je zamolio dakle što se tiče njegovog mišljenja koje mislim da nije na, i, naišlo na veće probleme pa možemo li se time pozabaviti sada možemo li onda u ovih posljednjih 15 e, minuta dati E, riječ o gospodinu Vjezdovskom da iznese svoje mišljenje. Mislim da nije sporno mišljenje. Ja ću govoriti poljski. Predsjednice, uvaženi kolege. Dakle, ovo je e, mišljenje koje e, dopunjava mišljenje odbora Juri koje je koji vodeći odbor po ovom pitanju E, radi se o nastavku rada. Možda se sjećate mišljenja iz godine 2013. i provedbe proporcionalnosti i subsidijalnosti u 2013. Usvojili smo ga prije nekoliko mjeseci. A u ovom mišljenju pokušavam e, naglasiti provedbu e, subsidijarnosti i proporcionalnosti od strane nacionalnih parlamenta, a s druge strane imamo referencu na, e, manji, na smanjeni broj obrazloženih mišljenja e, od strane nacionalnih parlamenta, a s druge strane imamo neke preporuke u kojima se predlaže jača razmjena informacija između komisije i nacionalnih parlamenta kako bi e, dijalog e, doista funkcionirao. Također predlažem nešto što je bilo već izneseno prethodnom mišljenju, a to je fleksibilno tretman sa ovih osam tjedana kao krajnjeg roka za nacionalne parlamente, te još jedna ideja koja je već bila iznesena u prethodnom mišljenju, nešto što je spomenuo gospodin Korbet e, u raspravu sa predsjedništvom. Naime, radi se o ideji e, aktiviranja zelenog kartona kako bi se uključio Europski parlament više u području europskog zakonodavstva kao e, jedan znak poštovanja e, za subsidijarnost, za načelo subsidijarnosti. E, moje mišljenje, samo je dopunsko mišljenje uz ono odbora Juri. Mm, fokusiram se ovdje na potporu nacionalnim parlamentima kako bi ovoga, kako bi mogli imati veću ulogu u subsidijarnosti. Hvala. Hvala vam. Ne znam da li netko želi uzeti riječ na ovu temu. Onda predlažem da se dogovorimo oko roka za amandmane. Nemamo puno vremena. Dakle, 21. siječnja u 18 sati. Dakle, rok za sve one koji žele doprinijeti izradi ovog nacrta mišljenja. Moraju uputiti svoje amandmane. Dakle, do tog dana Nadam se da ćemo ovom pitanju glasovati 14. odnosno 15. ožujka tijekom sastanka odbora. A ostalo će ovisiti o glasovanju u nadležnom odboru. I'm sorry. Uh, I'm just, I'm sorry. I, I'm, I'm sorry, but I'm just confused. Ispričavam se. Uh, gospodin Preda, izvjestitelj sjene iz EPP-a e mi je ostavio mišljenje o ovom pitanju, ja ću vam sada to pročitati. Zahvaljujem gospodinu Jozdovsku na mišljenju. Važno je da AFKO kaže što misle o ovom pitanju, međutim žalosti ga što se ovdje ne uzima u obzir pitanje proporcionalnosti i subsidijarnosti. U godišnjem izvješću za 2014. stoji da ova dva da su ova dva načela poštovala u Europskoj uniji činjenici da nije pokrenut postupak žutog kartona ne znači da postoji manji interes za načelo subsidijarnosti. Nije, ovaj, novo načelo nije protivno dakle boljem zakonodavstvu i zastupnici Europskog parlamenta bi se trebali pozitivno uhvatiti u okoštac s ovim pitanjem, dakle raditi na dijalogu sa nacionalnim parlamentima, naročito u kontekstu rasprave o Brexitu. Moramo pronaći način kako bolje komunicirati sa nacionalnim parlamentima, koristeći dakle instrumente na raspolaganju kako bi se ne mogli uključiti u zakonodavni proces. Korisni su u tom smislu sastanci eh, međuparlamentarnih odbora. vjeruje da nema potrebe za stvaranjem novih mehanizama, zato što postoje raspoloživi alati, dakle, za provođenje načela subsidijarnosti i proporcionalnosti i moramo paziti kako ne bismo ugrozili nadležnosti institucija, naročito i ekskluzivno pravo komisije da kada predlaže zakonodavstvo i to je dakle mišljenje gospodina Prede I dakle, ovime zaključujemo. Kao što sam rekla, rok za amandmane 21. siječnja u 18 sati. I zahvaljujem zastupniku Jazdovskom na njegovom izlaganju. Nadamo se da ćemo uspjeti dovršiti ovo mišljenje na vrijeme. Zaključujemo sa jutarnjim dijelom sastanka i ponovno se nalazimo u 15 sati.